Eh, dobar dan, ponovno. Sljedeća točka našeg dnevnog reda, to je protokol Europskom mediteranskom sporazumu o pridruživanju između Europske zajednice i Jordana o okvirnom sporazumu između Europske unije i Jordana. Sad smo u drugoj raspravi, eh, razgovarat ćemo o amandmanima, mm, a riječ je o sudjelovanju Jordana u programima Europske unije. Nekoliko amandmana je podnešeno na nacrt preporuke, a sada bih dao riječ izvjestiteljici gospođi Nejc. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Vjerujem mm, da ne, da ne trebamo posvetiti previše vremena na tu temu. jer ako parlament bude slijedio moju preporuku i da svoju suglasnost, nacrt protokola, nacrtu protokola, to će značiti da će Jordan imati pristup čitavom nizu programa Europske unije i zemalja članica. I ako to učinimo, mislim da ćemo poslati jasnu poruku kraljevini Jordan da ih podržavamo. Pokazat ćemo im solidarnost u ovim teškim vremenima za Jordan zbog e, svega što se događa u regiji. Kao što ste sami rekli, podnešeno je sedam amandmana moja preporuka kolegama jest da se usvoje svi amandmani osim amandmana 4 i 5. I hvala kolegama koji su podnijeli amandmane. I na taj način e, doprinijeli mojem izvještaju i unaprijedili ga. Hvala vam gospođo Nejc. A sada kolege, želi li netko uzeti riječ? Gospodine Salafranka. Hvala, samo kratko. E, izvjestiteljica e, Nates je surađivala s našom izvjestiteljicom u Sjeni, no ona je morala otići zato što je morala prisustovati jednom drugom sastanku. Ona me ovlastila da u ime našeg e, klubog zastupnika da vam kažem da nema nikakvih poteškoća, ne moramo sada ići u detalje. U svakom slučaju njezin stav je pozitivan i glasat ćemo za. Hvala vam gospodine Salafranka. Iz kluba socijaldemokrata želi li netko nešto reći u ime Alda? Iz ostalih klubova? Čini se da ne. Gospođo Nate, želite li vi još nešto reći? Ne, očekujem da će sutra glasovanje dobro proći. Hvala kolegama na podršci. Onda imamo kratak prekid i nakon toga nastavljamo s prezentiranjem kandidata za nagradu Saharov.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 Thank very much, Mr. Marek Migalski, for the nomination of Ales bialatski Eduard Lobau, and Mikola Statkevich on behalf of all Belarusian political prisoners. This nomination was supported also by Filip Kaczmarek, uh, Mr. Protasevich, and 39 other members. Mr. Migalski, please. dziękuję bardzo. Rzeczywiście ta, ta nominacja została poparta przez e